27. siječnja 54. koncentracijski logor Auschwitz oslobođen je od, od strane naših snaga. Slike koje su vidjeli osloboditelji i do dan danas eh, utječu na cijeli svijet. Krematori, eh, hrpe cipela, naočala, i ljudske kose kao svjedočanstva o pljačkanih života, slike e, mršavih preživelih koji su bliže bili smrti nego životu, te su se slike utisnule u kolektivno sjećanje čovječanstva. I za većinu e, zarobljenika u Spas i oslobođenje došli su prekasno. Više od milijun ljudi e, ubijeno je u tom logoru glađu, bolešću, e, kriminalnim medicinskim pokusima, mučenjem, smaknućima i prije svega sustavnim usmrćivanjem u plinskim komorama. Prije svega židovi iz E, Mađarske, Poljske, Francuske, Grčke, iz cijele Europe. E, Sinti i Romi, e, osobe s invaliditetom i bolesne osobe, homoseksualci, ratni zarobljenici, politički zarobljenici i zatvorenici i posebice odrečno i stravično za svakoga koji ikada posjeti Auschwitz, nebrojena djeca ti ljudi e, su e, ti ljudi nacističke ideologije proglasili su ih e, manje vrijednim ljudima čiji su životi smatrani nevrijednim. Ti su ljudi morali ili željeli uništiti i iskorijeniti takve ljude, takve živote. Auschwitz nije bio jedino mjesto, ali je bio središnje mjesto organiziranog masovnog smaknuća najgoreg kršenja civilizacijskih standarda u povijesti čovečanstva. To je mjesto za uvijek e, krik očaja i upozorenja čovečanstvu, tako stoji i na e, tabli upozorenja i, na, i sjećanja u Auschwitzu. I to bi trebao ostati za zauvijek krik upozorenja i osobnu krivnju su počinitelji ponijeli u smrt, ali u svoj grob i na svoj savjesti, ali ostaje upozorenje cijelom čovječanstvu i također posebno, posebna odgovornost leži na mojem narodu, na Njemcima odgovornost e, da se nikada više to ne dopusti, to je odgovornost koja leži na nama kao sljedećim generacijama za sva vremena. Povijest se ne ponavlja, ali raste iz prošlosti i sadašnjosti način na koji se sada obhodimo sa prošlošću odlučuje o našoj budućnosti. Stoga želimo u sjećanju na to da se u Auschwitzu dogodilo ono nepojmljivo e, svaki dan zadržati to u sjećanju i znati svaki dan koje su opasnosti za slobodu i za dostojanstvo čovjeka. Stoga želimo svaki dan postupati protiv povratka ovog načina razmišljanja koji smo smatrali da je nadiđen u Europi, a ipak moramo vidjeti da on postoji još uvijek. E, mržnja, E, netolerancija, mržnja prema strancima i netolerantnost prema strancima. I danas, 70 godina nakon oslobođenja Auschwitza, da se E, židove u Europi boje za svoj život, to nas mora probuditi i mora nas e, doista zasmetati. Protiv takvog straha moramo ustati zajedno i ne dopustiti da se zarazimo mržnjom koju su, na primjer, atentatori u Parizu nosili u sebi. Ne smijemo e, odgovoriti na mržnju se s više mržnje, niti na nasilje nasiljem, nego se boriti protiv rastućeg nepovjerenja i braniti slobodu svih i dostojanstvo svakog pojedinačnog čovjeka zaštititi. To je naš zadatak koji 70 godina nakon kraja drugog svjetskog rata i oslobođenja Auschwitza nosimo sa sobom. I upravo ovdje u ovom parlamentu kao multinacionalnom e, skupštini naroda to je naš e, to je naš zadatak koji moramo posebno nositi sa sobom. Zahvaljujem. Sljedeća točka dnevnog reda su izjave vijeća i komisije o e, bilanci talijanskog predsjedanja i stoga ovdje e, pozivam e, i pozdravljam premijera, talijanskog premijera, gospodina Rencija.